Kolegi, eh. Dobar dan kolege. Ne vidim da smo jako mnogobrojni, ali bez obzira na to mislim da moramo započeti s radom. Čekali smo onih akademskih 15 minuta, uobičajenih eh, akademska četvrt je prošla. Nadam se u vremenu da će nam se pridružiti i druge kolege. U međuvremenu dopustite mi da pozdravim Johna Bela koji je iz e, glavne uprave za istraživanje i razvoj Europske komisije koji se bavi biotehnikama i koji će nas opisati kakva je sadašnja situacija s projektom Food 2030. godine, dakle hrana 2030. godine. To je apsolutno važno za naš odbor, kao što vam je vjerojatno jasno, a glavna uprava eh, Agri i eh, glavna uprava za istraživanje i razvoj jako puno surađuje kako bi radili i na digitalnoj ekonomiji u ruralnim eh, predjelima. Takvo što je zaista vrlo važno kako bi se zajamčila raznovrsnost i kako bi se pridonijelo do toga da e, prehrambeni sustavi budu održivi, odgovorni i e, da daju bolje rezultate. Nadam se da ćemo moći otvoriti raspravu nakon izlaganja e, ravnatelja Bela, a E, sada dajem riječ dakle Johnu Bellu za njegovo izlaganje. E, Dr. Paula de Castro bio veliki voditelj u ovom sustavnom pristupu sigurnosti prehrambenih proizvoda. Naša inicijativa Food 2030 je započela na Expo u Milanu. E, počeli smo suradnju sa komisijom kako bismo razvili strukturni pristup potrebama sektora prehrambenih proizvoda. Zahvaljujem vam na ovoj prilici da danas vam objasnim na koji način mi vidimo prehrambeni sektor sa aspekta istraživanja i razvoja. To se razlikuje od nekih aspekata u regulatornom redovnom postupku. Ja sam direktor opće uprave za istraživanje i inovacije. Mi se bavimo pitanjem prehrambenog sektora duže vrijeme i to sa gledišta koja analizira različite trendove u znanosti, u društvu i pokušavamo izvoditi zaključke koje ćemo vam iznijeti. Danas ću govoriti o inicijativi Food 2030. Prvi puta od kada e, se bavim ovim poslom smo, smo pokušali sagledati potrebe prehrambeno poljoprivrednog sektora sve do 2030. godine na temelju održivog pristupa. Govorimo o istraživanju inovacijama koje se bave e, nutricijskom hranjivom sigurnošću i prehrambenim sustavima. Postoje e, tri glavne poruke koje vam želim prenijeti. Prva je da poljoprivredno prehrambeni sektor je suočen sa trenutno sa nekim od najvećih izazova i to razlože trajati 20 godina. Također bih želio reći da postoje određena određen, određena regulatorna politička područja e, moramo analizirati put od poljoprivrednog gospodarstva do potrošača, cijeli lanac opskrbe hranom, tako da potencijali za one koji rade u prehrambenoj industriji, koji žive na selu ili koji žive na nekim inovativnim mjestima, da dođe do prijenosa inovativnih ideja u cijeli sustav. I treći aspekt je, ako želimo doći tamo gdje nam je cilj, institucije Europske unije su tome predane, moramo uspostaviti visoke ambicije za istraživanje i inovacije kako bismo isporučili rješenja i zaključke onima čiji život moramo izmijeniti, pozitivno na njih utjecati. Oni žive daleko od Brisela. Postoji pitanje političke koherentnosti koji se ovdje pojavljuje. Mi koji se bavimo u komisiji istraživanjem inovacijama nismo redovni sudionici u ovom postupku suodlučivanja. Mi već e, radimo okvirne programe kao što su na primjer program Obzor 2020. Mi moramo surađivati sa kolegama koji se bave pitanjima pojednostavljenja e, i investicijskim fondovima. E, započet ću sa ovom prvom prozirnicom koja se naziva Savršena oluja, nešto kao četiri jahača apokalipse. E, mi analiziramo prehrambeni sustav u smislu od obiteljskog gospodarstva ili od farme do stola. Uzimajući obzir sve strukturne izazove u našem društvu, došlo je do velikih poremećaja, kao što je predsjednik Macron rekao, ne postoji plan B Nemamo više mnogo manevarskog prostora u smislu opcija kada se radi o biološkim resursima i lokacijama na kojima bi ljudi živjeli i radili. Kada smo usvajali ovaj program, znači da ćemo morati donositi važne odluke tijekom sljedećih mjeseci. Imaćemo samo deset e, žetvi, odnosno četiri ciklusa u parlamentu ili dva ili jedan i pol e, ciklus e, proračunskog panela da dođemo do 2030. godine. Drugim rečima, to je jako malo vremena da generiramo ovu transformaciju. A što zapravo ona znači? Što se tiče klimatskih promjena na temelju posljednjih rasprava u Bonu, e, bacanje hrane je čet, odnosno otpad od hrane je e, četvrti najveći onečišćivač, odnosno e, element koji stvara emisije nakon Kine i Indije trećina hrane koju proizvodimo se ili gubi ili baca. To znači da ako ne restrukturiramo naše društvo i naše gospodarstvo, e, iako, samo po pitanju bacanja hrane, bez toga nećemo moći naval, napraviti velike promjene. Na sljedećoj konferenciji s ovom temom ćemo se baš zabaviti tim pitanjem kako možemo e, na poljoprivrednom prehrambenom sektoru riješiti pitanja e, emisija ugljika. Ako pogledamo vrijeme, prvi puta u Europi smo imali uragane koji su došli sa istoka Atlantika i pogodili su Irsku i neke druge zemlje. To su to je početak novih vremenskih obrazaca i kada se to dogodilo u Portugalu e, donijelo je pjesak iz Sahare i e, to je prouzročilo e, šumske požare. Francuska je izgubila jednu trećinu žetve pšenice. Prošle godine bio sam poljski tjedan, bio sam prošli tjedan u Poljskoj i pokazali su da se sezona rasta mijenja zbog različitog vremena i moraju prilagoditi tlo tome, posebice što se, što se tiče strukture ugljika. Vidimo da se mnogo toga mijenja. Ako pogledamo ciljeve održivog razvoja i vidimo ciljeve koji su pred nama u smislu s jedne strane pretilosti, a s druge strane gladi. Mi na zapadu imamo više pretilih ljudi nego gladnih ljudi. Dakle, u cijelom svijetu imamo 3 milijarde ljudi koji ovise o ribama kao jedinom izvoru proteina i to u najosjetljivijem dijelu planete Zemlje, a e, stokovi riba se mijenjaju, e, sele. Stoga u mnogim dijelovima svijeta se ljudi prebacuju na hranu u kojima više ili manje proteina. Drugim riječima, kada na istoku prelaze na zapadnjački način prehrane, to će prouzročiti sasvim drugačije potrebe i tome se moramo prilagoditi. E, način na koji se koriste energija i voda u našim prehrambeno-poljoprivrednim sektorima je također ono što nam predstavlja velike izazove. E, moramo e, uzeti u obzir ovo 60% povećanje potražnje za proteinom, uzimajući u obzir 9 milijardi stanovnika na planeti Zemlji koji će do tada biti i sve će to utjecati na i na stoku i na život ljudi. Ako pogledamo ekosustav u kojem se sve ovo odvija, vidjet ćemo velike pritiske na bioraznolikost, na različite vrste, u različitim mjerama. Još uvijek nemamo sustavne rezultate, ali vidimo da dolazi do velikih promjenama obrazaca u lancu opskrbe hranom na kopnu, u oceanima i vidjet ćete kada govorimo o prehrambenom sustavu da govorimo, obuhvaćamo i kopno i more. Nećemo riješiti mnogo problema s kojima smo suočeni ovom inicijativom Savršena oluja u različitim sektorima. Treba nam sustavni pristup, moramo izmijeniti prehrambeni sustav, pružati određene potpore i trebaju nam ljudi koji žive u tom prehrambenom sustavu. Oni nam trebaju pomoći. Kada smo bili na Expo u Milanu, rečeno je da je vrlo bitna globalna dimenzija u današnjem svijetu i rečeno je da nema nikakve sigurnosti bez prehrambene sigurnosti, da nema prehrambene sigurnosti bez sigurnosti u smislu hranjive vrijednosti. Ne govorimo o kalorijama, već, govorimo o e, nutricijskim hranjivim vrijednostima. A vidimo da se i u susjetu događa urbanizacija, a ne postoje prehrambeni sustavi koji bi to popratili, podržali. E, to su sve demografski izazovi koji iziskuju političke odluke i uspostavljanje novog okvira. Očekujemo od različitih institucija EU-a e, da iznesu rješenja koja očekuju građani ili u smislu ciljeva državog razvoja ili novih radnih mjesta ili e, ciljeva klimatskih promjena ili ciljeva ulaganja. E, vidimo, neovisno o tome koje god brojke da primjenjujemo iz prehrabenog sustava, one se primjenjuju na jednog od pet naših građana. Imamo veće i manje brojke. Gledali smo nacrt komunikacije za poljoprivrednu politiku i te brojke se mogu različito tumačiti, u svakom slučaju veliki broj naših građana, jedan od pet, rade u tom sektoru. Prehrambena industrija u Europi e, se e, zapošljava e, najmanje 11 milijuna ljudi i prehrambena industrija je najveća proizvodna industrija u Europi. Kada ste posljednji puta čuli da ljudi govore o 4,5 milijuna ljudi u prehrambenoj industriji, mi samo govorimo o tome kada se pojavljuju problemi, no jer vidimo da se odvija rasprava o automobilskoj industriji i tek tada svačate kakav će izazov to predstavljati za Europu kada se pojave novi poslovni modeli u industriji koja zapošljava tako mnogo ljudi. Vidimo koji utjecaj se to ima na automobilsku industriju. 7% našeg izvoza, 6% BDP-a, to je najveći proizvodni sektor i ono što je Airbnb napravio u hotelskoj industriji, različiti poslovni modeli i različiti biološki i tehnološki modeli E, će napraviti u prehrambenoj industriji. E, postoji veliki investicijski jaz e, koji moramo premostiti, veliki izazovi vezani uz inovacije. Nešto više ću reći kasnije o fondovima za različite programe, no najveće promjene u smislu načina na koji se proizvodi hrana, vrednuje i isporučuje potrošačima je ono što nosi najveće promjene. tijekom sljedećih godina to će se dramatično promijeniti. Hrana će postati sve više individualizirana, temeljit će se na e, makrobiomu ljudi, e, bit će podložna e, digitaliziranom proizvodnom poslovnom modelu i temeljit će se više na podacima, a sustavi isporuke će uključivati velike supermarkete koji će s vremenom biti zamijenjeni i drugim modelima. To se događa već u nekim dijelovima svijeta. Ako organiziramo neko, e, neki, neki posao u stočarstvu, e, najbitniji su oni ljudi koji e, posjeduju podatke za određene farme E, ne možemo ništa bez tih podataka, vrednovanja informacija. Imamo zapravo jako malo vremena da generiramo ovu održivu tranziciju. Food 23 je pokušaj komisije da uspostavi strukturu prehrambenog sustava za budućnost koja će osigurati hranjivu vrijednost i to na održivi način. Također moramo imati alate, inovacije i za druge ljude koji jesu u tom sustavu. E, ona osigurava e, pristup analizirajući različite elemente u pristupu od farme do stola, nešto poput vratimo se traktorima. Postoje četiri prioriteta izazov vezan uz klimatske promjene, e, također e, hranjiva, pitanja vezana uz ishranu, e, kružno gospodarstvo, sustav vrijednosti i na koji način možemo podržati inovacije i osnažiti zajednice. To je pokušaj da imamo strukturirani odgovor, da uskladimo investicije, da ih osnažimo, tako da digitalizacija se uspostavi i elektrifikacija u regijama u kojima je to najpotrebnije. Moramo razvijati vještine koje su najpotrebnije. Cilj mora biti ulaganja i to u različitim dijelovima sustava. No radi se i o mjestu na kojem žive i rade stvarni ljudi. E, moramo se povezati sa regijama. Na primjer, u Milanu smo imali pakt za urbanu politiku koji je prikazivao različite izmjene i promjene u gradovima E, imali smo tjedan hrane u Poljskoj e, gdje, se, e, gdje su se predstavile revolucionarne biozajednice i bioekosustavi. Radi se o konzistenciji između različitih politika. Moramo uspostaviti dosljednost. MMF i okvirni program se mora uspostaviti. Sve to se mora uključiti u prijenos znanja i tehnologije. Investicijski instrumenti moraju biti usmjereni na one dijelove gospodarstva u kojima ima najmanje investicija. Brzo ćemo proći još kroz neke prozirnice. Ovdje ćete vidjeti neke primjere onoga što se može isporučiti u samom sustavu. Ako pogledamo neke od ovih primjera, to su stvari koje su već u tijeku ili će ih e, financirati Europska unija. Pogledat ćemo, na primjer, fotosintezu, učinkovitost fotosinteze koju se možda može poboljšati i to za 1%, a ako to učinimo za 2%, mi ćemo jednim potezom riješiti sve prehrambene potrebe e, ljudi u cijelom svijetu. Dakle, moramo okupiti najmudrije i najbistrije ljude imamo veliki dio sustava u kojem neovisno o tome što mislimo o vlastitim mišljenjima o stočarstvu i mesu, postoje mnogi mnoge druge alternative kao izvor proteina i možda bi se tamo mogli preusmjeriti neke resursi. Dakle, postoje alternative proteinima koje se mogu razvijati u laboratorijima i one će se upotrijebiti kao e, glavni sastavni elementi e, u prehrambenom sektoru u smislu E, uključivanja proteina u sektor. Postoje različiti načini povezivanja različitih elemenata e, lanca opskrbe hranom, e, različite vrste staja, trgovina, u Ujedinjenoj kraljevini to već postoji. Naprimjer, akvaponiku imamo nešto što se koristi tako da se u vrtovima uzgajaju svježe povrće salata i e, sve se to kompostira i proteini, se na taj način uključuju cijeli sustav u na kružni način putem tih inovativnih metoda. Tako nešto postoji već i u Briselu. Individualizirana ili personalizirana ishrana je vezana uz makrobiom. To je nešto e, poput revolucije. Mi počinjemo uviđati da bakterije koje žive u nama imaju također ekosustav i ako ih potičemo na pravi način, mogli bismo doći do situacije u kojoj određeni dodaci prehrani će biti vezani uz konkretne E, probleme ljudi. Na primjer, ako ste alergični na e, orahe ili lješnjake, e, vi sami ćete moći proizvoditi hranu kod kuće koja tako da budete sigurni da ona ne sadrži tu hranu na koju ste vi alergični. 15 milijuna ljudi u Europi ima problema sa gutanjem, pa znanstvenici pokušavaju pronaći hranu koju će proizvoditi pomoću 3D printera koja izgleda i ima isti okus kao uobičajena hrana, ali ne predstavlja tim ljudima nikakve probleme u smislu gutanja. Dakle, ljudi razmišljaju na koji način mogu e, primjenjivati tu tehnologiju 3D printanja hrane, posebice su starije ljude, probleme koji, ljude koji imaju probleme s gutanjem i ljude koji su alergični na određene sastavnice u hrani. E, vrlo je bitno razumjeti sastav hrane koju netko konzumira u najranjivijim razdobljima života kada su ljudi bolesni, stari ili e, kod novorođenčadi. Također, oni dijelovi svijeta kojima najviše treba potpora i inovacije, e, moramo razmisliti kako njima, kako možemo pomoći u tim dijelovima, u, na primjer u Africi, tako da imamo alternativne izvore proteina. Ne radi se samo o tehnologiji, već o tome da se tehnologija pojavlja na tržištu i testira u pravim zajednicama. Vidjet ćete ovdje popis stvari koje pomoću kojih pokušavamo naći alternativne izvore hrane za životinje i hrane za ljude. Pogledajmo što radimo u oceanima. E, testiramo prehranu koja se temelji na algama koja može apsorbirati e, dušik i onda se može koristiti za proizvodnju hrane za ljude, za životinje, kozmetičkih proizvoda. Imamo inicijativu koja vrijedi 3,7 e, milijardi eura i već imamo biljke koje povezuju ruralni sustav i hranu koja se baca kako bi pomogli e, poljoprivrednicima u lokalnoj zajednici nešto što bi moglo poslije se pretočiti u biolubrikante, u kozmetičke proizvode, e, u mliječne proizvode, e, u Uglavnom, u svakom slučaju radi se o kemikalijama. Postoji revolucija u toj biokemijskoj industriji i to će biti vrlo važna poveznica sa ruralnim razvojem. Moramo stvoriti društvo znanja i ti ljudi koji se bave proizvodnjom hrane moraju biti aktivni sudionici. E, imamo razvoj urbanog šumarstva koji je posebno intenzivan u Kini. Na koji način se mogu uzgajati te korisne biljke u okolici gradova, ponekad i u samim gradovima. Dakle, mnogo toga se događa, velike promjene su pred nama, imamo mnogo rješenja za probleme s kojima je suočen poljoprivredno prehrambeni sektor E, suočili smo se najvećim izazovima od industrijske revolucije. Ono što imamo u našim zajednicama e, u smislu istraživanja i razvoja e, je donosi nam rješenja. Agropoljoprivredni sektor ne smije postati uspavani div u gospodarstvu Europske unije u trenutku kada nam je najpotrebniji, kada ga moramo probuditi. Imamo dakle deset žetvi do 2030. godine i to je jedino vrijeme koje nam na raspolaganju da e, generiramo sve ove promjene i napravimo ovu transformaciju. Tijekom sljedećih godina će e, rad Europske institucije biti od presudne važnosti. Organizirat ćemo e, mnoge događaje kako bismo mobilizirali poljoprivrednike, zajednicu u prehrambenoj industriji, posebice kada E, radimo na novom programskom razdoblju. Sljedeće godine tijekom bugarskog predsjedanja ćemo u lipnju imati vrlo važnu manifestaciju. Prošle godine bio, bila, bio predsjednik Gine s nama kada smo lansirali tu inicijativu na svjetski dan hrane 2018. godine možda bi Europski parlament se e, bi želio pozabaviti nekim od ovih tema. Ako to želite, mi ćemo vas vrlo rado podržati u tome i odgovoriti na bilo koje od vaših pitanja. I želimo surađivati s vama kako bismo došli do rješenja. Kao što svi znamo, hrana je zajednički jezik svih u Europskoj uniji, to je ono što nas ujedinjuje. Najvažnije odluke se donose za stolom, i Europska unija ne podržava ljude koji sjede za tim stolom i ne podržava dovoljno ruralne zajednice koje proizvode tu hranu. Moramo razmišljati tome kako ćemo otvoriti nova radna mjesta i na istoku i na zapadu Europe. Od nas se očekuje da napravimo mnogo više od pukih ulaganja u znanost i tehnologiju, a da ih ne primjenjuje tamo gdje je to najpotrebnije. Zahvaljujem vam na vašoj pozornosti. Govorio sam više od deset minuta kako bi i zastupnici imali dovoljno vremena. Hvala lijepa. Puno hvala. Hvala ravnatelju Johnu Bellu na ovom izlaganju. Ovo je važan stimulans koji ovdje čujemo temelj, ova tema je od temeljnog značaja, to sigurno misli velik broj kolega. I omogućit će nam vrlo dobar i zanimljiv dijalog. Podsjećam samo kolege, prije nego što uzmu riječ, da inovacija nije nešto što treba biti suprotstavljenoj tradiciji. Zapravo trebao bih reći da u našem poljoprivrednom i prehrambenom sektoru je tradicija zapravo nešto što je uspjela inovacija. A sada dajem riječ kolegama, najprije potpredsjednici eh, Merit McGuinness, a nakon toga ću dati riječ preostalim kolegama. Hvala lijepa. Hvala vam eh, gospodine Bell na ovoj prezentaciji. Moram reći eh, da sam, mi se jako svidjelo ovo što ste rekli, da tradicija je zapravo nešto što je u osnovi uspješna inovacija. Rad Johna Bela vrlo je zanimljiv, a mi koji radimo odboru za poljoprivredu moramo jednostavno omogućiti da to saživi na terenu. Mi kao odbor za poljoprivredu mogli bismo nekoliko stvari načiniti kako bi ove ideje mogle na terenu zaživjeti. Jer vi ste to već sve ispitali. Recimo, izmjene zajedničke poljoprivredne politike. Koje su izmjene potrebne? Jeste li se time bavili na poslu ili što drugo treba izmijeniti vezano za poljoprivredne politike? A još jedna stvar, kakva je uloga država članica? Naime, neke države čine puno na tom planu, druge ne čine ništa. Koje države najbolje rade u tom smislu i gdje možemo dakle vidjeti da ima najboljih praksi? Jer sve, e, svi su primjeri vrlo važni kako bi se ljudi mogli e, za time nadahnuti. Isto tako, hoće li sve ovo E, ako dakle usvojimo vaš pristup, hoće li ovo moći zaživjeti i hoće li to biti ekonomski isplativo? Hvala. Sada riječ ima zastupnik Egnje. Oprostite što sam e, došao kasnije. Zaboravio sam da počinjemo pola sata ranije nego što je uobičajeno. Možda je ovo dakle već bilo postavljeno kao pitanje. Europska unija uvozi 30 e, e, milijuna tona soje. I e, pitam se, trebamo li mi uvoziti toliko proteina? To je genetski modificiran protein. Možda bi europski poljoprivrednici to mogli uzgajati da mogu koristiti tu tehnologiju. Međutim, tehnologija nije tu samo radi boljeg prinosa. Tehnologija omogućuje da se poboljša kvaliteta hrane. Imamo puno primjera za to, ali zeleni lobi je ljude prestrašio zbog takvim stvarima. Zanima me hoće li ovo što vi predlažete biti predmet veta koji će uložiti zeleni lobi? Ako vi prestrašite tvrtke, e, one će odustati jer će zeleni reći da je to loše. Hvala vam, e, a sada riječ ima kolega Flanegan. Puno hvala. Ovo što ste izložili zaista je bilo fascinantno i u velikoj mjeri uljeva nade dali ste nam puno ideja. Vi ste spomenuli da je preko 4 milijuna ljudi oni koji rade u prehrambenoj industriji. Zanima me jeste li razmišljali o automatizaciji i kako će to utjecati na ljude koji rade u poljoprivredi. Pogledate li YouTube ili drugdje na internetu vidjet ćete sustave e, koji su automatizirani recimo da bespilotne letjelice sudjeluju u žetvi žitarica. Što se dakle može očekivati? Ja e, sam o tome govorio mojoj kćeri, ona me pitala tata, a kako će onda, kako će biti poljoprivrednik budućnosti? Hvala. Sirpa. Hvala lijepa. Prije svega htjela bih e, pitati sljedeće što će raditi e, poljoprivrednici u tom projektu. Svima nama je jasno da se nalazimo pred e, velikim problemom, problemom klimatskih promjena i njegovih posljedica, ali čini mi se da umjesto da dođe do ispitivanja gdje će pokazati da sve e, to funkcionira, da je agroekologija e, dobra, mi se više oslanjamo na sustave gdje će poljoprivredna proizvodnja ovisiti o visokim tehnologijama koje su sve skuplje za poljoprivrednike. Zanima me namjeravate li te tog poljoprivrednika eliminirati te se usmjeriti samo na velike tvrtke koja će praviti hranu ili pak možda zamjensku hranu. Zanima me također i kakve perspektive možemo očekivati za Afriku. Čini mi se naime da bi afričke zemlje trebale proizvoditi vlastitu hranu, da bismo im trebali dopustiti da to rade. A ovdje trošimo novac europskih poreznih obveznika za Afriku, a da pritom same stanovnike Afrike ne konsultiramo. Hvala lijepa. Ako niti jedan drugi kolega ne namjerava ravnatelju Belu postaviti pitanje, kolegica Petir, izvolite. gospodine e, predsjedniče. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji gospodinu Belu. E, zanima me možda kratko samo ako nam e, možete reći obzirom da sva ova istraživanja imaju za cilj i potaknuti otvaranje novih radnih mjesta prema procjenama koje ste sada napravili što možemo reći koliko novih radnih mjesta možemo očekivati i točno u kojim područjima? Hvala lijepo. Hvala kolegici Petir. Albert Des ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče na ovom izlaganju. Imam još neka dodatna pitanja. Vi ste spominjali klimatske promjene. Vodio sam dugi razgovor sa jednim profesorom koji se bavi tom tematikom i zapravo mi svi strahujemo zbog e, zatopljenja, e, a ne klimatskih promjena. Ako će uistinu doći do zatopljenja, da li će se vegetacijske površine sa juga pomicati na sjever? A tu se nalazi najviše poljoprivrednih površina i da li ćemo onda imati nekoliko e, četvornih kilometara poljoprivrednih površina više. Tu ćemo imati gubitnike i pobjednike, ali nije to ipak od tako kritičke važnosti. A e, isto tako znamo da e, ako imamo 700 ppm-a više do više od 50% nekih biljki je u porastu. Dakle, ima tu i dobrih strana, jer i u povijesti smo imali duge faze toplih klimatskih razdoblja i nije to baš bilo tako loše. Drugo, što poduzima komisija kako bi se određene žive namirnice mogle ponovno uključiti u prehrambeni lanac e, na primjer kruh koji se u jednom danu ne može prodati sljedećeg dana postaje hrana za životinje e, mogli bismo bolje upravljati tom hranom koja se trenutno baca ima 8 milijuna ljudi koji trenutno nemaju dovoljno hrane i to nije problem proizvodnje, već problem raspodjele hrane. Velike količine e, žitarica se e, moraju bacati, a to bi bilo dovoljno za prehranu tih ljudi i iskorjenjivanje gladi. Poduzima li komisija nešto u tom smislu? i zahvalan sam na tome što nam prikazujete perspektive za budućnost, jer mi imamo uistinu velike resurse na raspolaganju, samo ih moramo učinkovito iskoristiti. Bene, grazie. Hvala lijepa svim kolegama. John eh, Bell eh, sasvim sigurno će sada moći odgovoriti na ta pitanja. Hvala. Potrudit ću se da što bolje na njih odgovorim. Odakle da počnem? Paolo, ovo je bila jako lijepa rečenica, a to je da je uspješna inovacija ono što stvori tradiciju. I sigurno ću vas citirati. Morate vidjeti zapravo što parlament treba e, razmotriti i mislim da moramo u ovom dijelu društva i gospodarstva u cijelom prehrambenom lancu razmotriti opseg ulaganja. Ako gledate i usporedite situaciju u Evropskoj uniji, e, SAD-u i Japanu, vidi se da je ulaganje inovaciju puno, puno zaostaje Evropska unija u odnosu na druge. E, jer nije samo stvar ulaganja, treba također znanje poljoprivrednicima e, staviti na raspolaganje, oni zato moraju saznati pitali su me kakva će poljoprivreda biti u budućnosti, hoće li to biti samo velike tvornice, velike tehnologije. Ne, tehnologija koja postoji sada omogućit će relokalizaciju ruralnog gospodarstva. Dakle, neće biti potrebno da se stvari koncentriraju u velikim tvornicama. Minijaturizacija također će omogućiti da se neke stvari rade u domaćoj sredini da će se koriste drugačiji poslovni modeli. Imaćemo alate na raspolaganju da naše gospodarstvo i ruralno gospodarstvo organiziramo kako želimo. Po prvi puta vjerojatno od industrijske revolucije na ovamo mislim da ćemo imati izbora da biramo kako ćemo to napraviti. Nakon ulaganja postoji još jedna stvar koju je velik broj zastupnika spomenuo, a to je kako da znanje iz laboratorija pređe na teren. Kako da ljudi shvate to, kako za to saznaju. To je dakle transfer tehnologije i moramo vidjeti dio toga jest u nadležnosti Europske unije, dio nije. Recimo koliko mi radimo u zajedničkoj poljoprivrednoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Tu surađujemo puno s našim kolegama. Moramo vidjeti kakve podatke želimo kakve prakse želimo imati u načinu rada koje bismo mogli pretočiti u instrumente ZPP-a za one ljude koji bi trebali razvijati ruralne politike. Dakle, transferi tehnologija i druge prakse su bitne. Dakle, ono što je jako bitno je da znanje izađe iz laboratorija i da ljudi za to saznaju da se zna kako se može uzgajati i mislim da će to biti vitalno za ZPP. Susrao sam se s delegacijom iz Mendebeliua, e, to, e, tamo se nalazi i jedna poljoprivredna škola. Radi se o e, mladim ljudima koji bi htjeli imati vlastita poljoprivredna gospodarstva i kažu da im je jako teško steći znanja za razliku od ljudi koji žive u gradovima. Prema tome, to je ilustracija kako treba širiti znanje. Nadalje, ja sam govorio o bioekonomiji, biogospodarstvu. Komisija je upravo objavila e, publikaciju o bioekonomiji i našoj strategiji. Sljedeće godine ćemo je poboljšati i revidirati. Dakle, tu se radi o biotehnologijama koji bi mogli dati jako puno toga za ruralnu regeneraciju. Dakle, o različitih aspekta hranjivih tvari i tako dalje. I dakle, stvari koje se mogu napraviti unutar ruralne zajednice. Vrlo je važno da sva ta vrijednost koja postoji u ruralnoj zajednici tamo i ostane. Da, dronovi, roboti i automatizacija postoji, recimo da se uklanja korov. Ali pitanje je kako se ta vrijednost pretače u e, ruralnu sredinu gdje se mora e, upravljati i ljudskim i prirodnim kapitalom. Treba dakle shvatiti koja vrijednost je implicitno prisutna u prirodnim resursima i kako se ona pretvara u nešto drugo. Da li sve to pripada i jednom dijelu političkog spektra koji o tome govori? ali radi se o vrijednosti koja će se moći, kojom će se moći upravljati na jedan zelen, dobar, siguran način za ljude koji tamo žive. Hoćemo li mi to napraviti u Europi ili pak negdje će se to napraviti u Kini? Ne znam što e, će se dogoditi ako oni za deset godina naprave ekvivalent Amazona u poljoprivrednoj industriji. Dakle, moramo na to paziti. Moramo gledati kako dakle, modernizirati, smanjiti modernizaciju, ali jačati širenje znanja. A postoje vrlo ključne mreže gdje su poljoprivrednici međusobno u kontaktu, oni uspostavljaju veze na taj način, a recimo i razmišljaju se i o tome da se možda napravi Erasmus na tu temu, ali ne želim se nikome upletati u posao na tom planu. Gospodine Agnju, vi ste spomenuli vrlo ozbiljan problem, a to je deficit proteina. Mi nismo odgovorni za e, regulativu, za način na koje to rade države članice. Mi smo istraživači i donosimo određene mjere politike, ali živimo u svijetu u kakvom živimo i činjenica jest da u različitim dijelovima svijeta se javlja manjak proteina, pa tražimo alternativna rješenja za to. Primjerice mikroalge, priobalna područja gdje su imali puno problema. Mogli bi mnogo toga napraviti ne u priobalnom području, već na moru. Gdje I sada se stvara nova vrsta akvakulture, biorafinerije, e, makroalge se distiriraju e, na e, pučini. Može se također na taj način ponovno reciklirati i ponovno koristiti dio proteina koje je u sustavu. Ja e, e, moram reći da moja obitelj dolazi iz poljoprivredne, e, iz poljoprivrednog kraja i gospodine Flanagan, svi mi teško razumijemo znanost, ali zaista bi bilo jako važno razgovarati o tome kako želimo razvijati hranu i naše prehrambene sustave. treba govoriti o automatizaciji. precizna poljoprivreda već postoji primjerice. Možete povezati čitav niz različitih podataka od e, podataka o e, biljkama do klimatskih uvjeta do vrsta tla, padalina. E, sve to stavite u neki mali E, kompjutor ili tablet koji vam onda izbacuje vrijednosti i dobijete vrijednost na lokalnoj razini. A inovacije iz, e, na tom planu će dovesti do novih inovacija. E, izbor koji je pred nama jest želimo li imati ruralne zajednice ili ne želimo. Čak mislim da svi mi imamo jasan odgovor na to i da svi mislimo isto čak i oni među nama koji nisu imali tu privilegiju da odrastu na selu, kao što nisam ja mogao odrasti na selu. Što radi e, dio komisije u kojoj ja radim? E, mi moramo staviti na raspolaganje svima različita rješenja. Radimo i na tome kako e, ponovno da počnu rasti neke nove vrste E, usjeva. Mi moramo naučiti iz e, prošlosti i naučiti nešto od onih usjeva koji nisu dugo korišteni. Recimo usjevi, dakle vrste i sorte koje e, se više ne koriste, ali su vrlo otporne. 9 e, milijardi ljudi koji je na planetu može imati problem kad se radi e, o e, gladi. Imate pravo da sada znate gdje je dobro živjeti jer tamo nema problema. Neki dan sam bio u Poljskoj i tamo sam vidio da je sezona uzgoja dulja nego drugdje. Međutim, oni imaju drugačije probleme s obzirom na strukturu tla i sa raspoloživosti vode. Dakle, postoji puno znanja koje se mogu u to uključiti. Po prvi puta u Europi smo imali uragane, a voda. E, razlog tome je zato što se voda na istoku Atlantika e, popela na temperaturu od 26 stupnjeva. To je jednostavno nešto što je takvo. E, dakle, globalno zatopljenje, a zatopli morsku vodu koja onda dovede do fronte meteorološke fronte koja se pretvara u uragan. Dakle, radi se o kombinaciji stvari, bez obzira kakav stav imate o tome, znanost nam kaže da moramo imati čitav niz rješenja kako bismo se s time nosili. A pitanja vezana za tlo su jako važna. Mi počinjemo sada sa velikom inicijativom o vrstama tla u Europi kako bismo mogli vidjeti kako regenerirati i obnoviti tlo u Europi. Ono što je, jer neke stvari kada nestanu, nestanu zauvijek i moramo se pobrinuti da do toga ne dođe. Postavili ste pitanje također i o hrani koja se baca. Radimo o tome čitav niz stvari, a to je da imamo cirkularne sustave svih procesa na kojima radimo i kakve bi bile mjere koje bi mogli ući u ZPP ili u strukturne fondove u budućnosti da na razini e, poljoprivrednog gospodarstva možete uklopiti e, različite e, nutrijente, hranjive sastojke koji će se ponovno dakle reciklirati. Postoji čitav niz uredbi e, vezanih za hranu. Moramo naći sigurne tehnologije koji će možda e, razgraničavati te materijale. E, I isto tako kad sam govorio o biotehnologijama, možda bismo mogli vidjeti na koji način komunalni otpad možemo pretvoriti u nešto što daje neku vrijednost kako u budućnosti naš e, komunalni otpas ne bi išao u, e, na e, različita odlagališta, već bi se mogao pretvoriti u nešto što daje vrijednost našim gradovima, odnosno neke prihode. Što se Afrike tiče, postavili ste pitanje i o tome kakva radna mjesta. Većina ljudi misli da općenito se smanjuje radna snaga. Međutim, ono što mi danas mislimo, što će ljudi raditi za 20 i 30 godina u ruralnom gospodarstvu? A to će uvelike ovestiti u ulaganjima koje sada napravimo. Većina svijeta se urbanizira. Polovina će gradova biti izgrađena u sljedećih 20 godina. I zato želimo da li želimo da se koristimo šumama za e, bio e, proizvodnju i da li smo imati ogromnu zgradu koja će se na osnovi agrošumarstva grijati. Kako će biti lanac vrijednosti? Moramo dakle vidjeti, ljudi će jednostavno ići tamo gdje bude radnih mjesta. Strategija 2012. godine koje smo mislili, smislili jeste da će biti oko 7000 radnih mjesta koji će proizvoditi visoku vrijednost. Međutim, e, možete e, postaviti kolegama pitanja kada vam budu govorili o ZPP-u da vam kažu jeste li napravili takvu analizu, ali možete mi se također obratiti da vam dam točne podatke ako trebate brojke. E, gospođa Rodriguez postavila je pitanje vezano za Afriku. Naš e, zadatak nije da dajemo odgovore ljudima, već da im pružamo neke mogućnosti da oni na osnovu toga donesu odgovore. Vjerujemo da bismo morali imati otvoreni sustav istraživanja kako bismo znanja do kojih dolazimo stavili na raspolaganje ljudima koji to mogu koristiti. Ja sam odgovoran za partnerstvo za Afriku, a zajedno s vlastima u Africi radimo sljedeće. Oni zajedno s našim istraživačima dogovore program i onda kažu da ono, rezultati do kojih se dođe je nešto što je potrebno Africi, a sada se jako puno bave prehranom u Africi, naročito u subsaharskoj Africi. Zatim što je sa sjevernom Afrikom gdje ima jako puno potencijala da se otvore mnoga radna mjesta i ostvari gospodarski rast. Evo, pokušala sam vam što istrpnije odgovoriti na pitanje. Hvala lijepa, hvala Johnu Bellu na zanimljivoj prezentaciji i dobroj raspravi. Hvala mu najljepša. Nadamo se da ćemo te važne rezultate u poljoprivrednom sektoru i poljoprivredno prehrambenoj industriji da ćete ih dobiti jer ih su nam zaista potrebni. Hvala još jednom. Sada prelazimo dalje sa radom našeg odbora. 12. točka dnevnog reda, razrješnica za 2016. godinu za opći proračun Europske unije. Vjerojatno se sjećate da je odbor za poljoprivredu odlučio napreti plan razrišnice za poljoprivredu za 2016. godinu jer e, poljoprivreda je pokriva značajan dio proračuna Europske unije, pa mislim da naš odbor mora zaista pratiti kako e, se tu stvari razvijaju. Izvjestiteljica za ovu temu na našem odboru je Karin Kaderbach, koja je, vidim, već e, spremna da uzme riječ a amandmane možete uložiti do 27. E, studenog u 13 sati. Karin, izvolite. Hvala lijepa e, predsjedniče, dragi kolege i kolegice. U osnovi kod ove razježnice imamo niz pozitivnih stvari. E, kvote grešaka dalje padaju i ispod su praga E, tradicionalno imamo više grešaka kod e, ruralnog e, razvoja u usporedbi sa izravnim plaćanjima, ali i to je palo od 5,3% na 4,9% oni koji su već pažljivo pročitali moj izvještaj tu se potkrala jedna greška. E, e, bila je navedena veća cifra, 5,3 je trebalo biti. Zahvaljujem onima kojima je to palo u oči e, ova viša stopa greške ovisi o, tome da programi za to područje jesu vrlo složeni i tu to moram o, ponovno naglasiti, to nije uvijek e, pitanje nevoljkosti i nespremnosti, već je to povezano sa pravnim e, uvjetima i propisima. E, moram naglasiti ovdje, bilo bi jako privlačno da e, nije podesan okvir da govorimo o općem smjeru e, agrarne politike. To ćemo međutim u posebnim izvještajima kasnije napraviti e, o toj temi e, smo već govorili recimo o mladim poljoprivrednicima, o razvoju ruralnih područja. Tu ima svakako prostora za daljnje zauzimanje stanovišta u ovom e, e, izvještaju e, naglašavamo da i komisija i revizorski sud imaju iste stope grešaka. to, možemo pozdraviti. Mm, ova stopa se može još i dalje smanjiti, ali bilo bi to teško E, um, na to bismo morali potrošiti mnogo novca, pa o tome onda treba razmisliti. E, ne smijemo dozvoliti da kontrole više koštaju nego što postižu. E, pozitivno je i to greening nije imao negativan utjecaj na stope grašaka. Međutim, još je prerano da zaključujemo ta poboljšanja moramo e, stalno pratiti i ocjenjivati. Mm, e, ovo stajalište, ovo mišljenje ima samo ograničen prostor do 27. ovog mjeseca e, možemo podnositi amandmane. Veselit će me ako kolege i kolegice možda nešto podupru ili pocrtaju to ćemo možda onda čuti u daljnjim javljanjima za riječ. Države članice imaju e, priliku da nadopune e, one informacije koje e, nedostaju, pa će se onda stopa grešaka i dalje smanjiti. Ovo je vrlo razveseljavajući izvještaj, ohrabrujući izvještaj. ove stope grešaka ne znače da da e, se neoprezno postupa sa europskim novcem. Greška nije uvijek nešto e, što možemo pripisati namjeru, namjeri, nije to uvijek neko kazneno djelo. E, često se radi o pomanjkanju vremena, o neznanju, a ne o lošoj namjeri na na mnogim područjima smo na kraju imali i dobre izračune unatoč nekim manjim greš, greškama. Ovaj, e, ne smijemo ove postotke e, izjednačavati sa prijevarama ili utajom. Hvala. Hvala Karin. Imamo sada raspravu. Peter Jar. Hvala predsjedniče. Hvala gospođi Kadenbach. E, komplimenti e, jako je koncizno iznijela e, o svoje mišljenje. izvještaj je vrlo koncizan, kao što sam rekao, lako ga je čitati. Zahvaljujem. E, jako smo dobro komunicirali, e, preuzeli smo neke stvari koje su predložene. Mm. poljoprivreda, moramo reći, ima jednu od najmanjih stopa grešaka u Europskoj uniji. 2,5% to je već blizu nuli. E, to govori i o tome kako se ponašaju poljoprivrednici. E, kod Greeninga nije bilo nekih većih grešaka. Poljoprivrednici su u međuvremenu već e, naučili kako postupati sa europskom birokracijom. Sljedeća e, to, e, točka e, stopa grešaka u ruralnom području je pala. Moja teorija je već poznata. Programi su presloženi, a s druge strane imamo tu klijentelu koja to ne radi svake godine. Ona nije tome vična nije vična birokraciji, pa tu imamo jedan proces e, prilagođavanja. Mm, a neki poljoprivrednici to rade samo jednom u životu, pa onda padnu u svaku klopku koju im postavi birokracija. Stoga apeliram na one koji pišu programe da to e, naprave tako e, da je programe lakše shvatiti i koristiti treba jasnije pisati najveće greške koje se e, događaju ne znače korupciju e, već je to posljedica neznanja nepoznavanja još jedanput e, čestitam kolegici Kadenbach svi bi drugi se mogli ugledati u nju i pisati jednako koncizno kao i ona Hvala lijepa. Sada kolega Belder ima kao sljedeći izvjestelj u sjeni. Riječ. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljici na ovom nacrtu mišljenja. E, rekli ste da je e, stopa grešaka pala i dalje pada. E, dobro je da to pozdravljate. Svi se tome veselimo. E, ta stopa gre, grešaka e, e, ne znam je li to spada u ovaj izvještaj. Mo, možda možete nešto reći o nekim razvojima. E, rizik da se fondovi zloupotrebljavaju e, se može smanjiti. Mogli bismo se referirati na poboljšanja u e, identifikaciji sustava paketa. Dobro je kad možemo smanjiti administrativno opterećenje. Hvala lijepa na izvrsnom izvještaju. Grazie, grazie adesso onorevole Takula. Zastupnik Takula ima riječ, izvolite. Dragi kolege i kolegice, ja bih htio uh, zahvaliti kolegici na uravnoteženom izvještaju, e, to jest mišljenju. Pozdravljam e, činjenicu da se stopa grešaka e, smanjila u pogledu plaćanja. Imamo niz e, važnih područja i točaka. Nacrt mišljenja je uravnotežen, međutim želim naglasiti nekoliko stvari. Nešto što bi trebalo dodati tekstu. Na primjer, Komisija bi trebala imati jedan jedinstveni e, revizorski plan, e, pa bismo onda imali manji administrativni teret. Tu imamo nekoliko kontrola koje se moraju izvršiti i a to bismo jednim e, revizorskim planom izbjegli. Mislim da je jako važno da eh, bidemo eh, oprezni kad se radi o legalnosti i ispravnosti, korektnosti. Mislim da bi to, da bi također bilo vrlo važno da i dalje nastavimo sa strategijom koja je eh, revizorskom strategijom baziranom na riziku. Podsjećam vas također da imamo niz raznih tipova grešaka. Neke greške se dešavaju, kao što je već rečeno, e, zbog složenog sustava. E, poljoprivrednik bi možda e, označi da je jedna životinja drugačijeg spola nego što jeste. To nije nikakva opasnost, niti nikakva prijevara a e, poljoprivrednika se zato sankcionira. Hvala lijepa izvjestiteljici na e, uravnoteženom tekstu. E, jedinstvena revizorska schema bi bila zaista važna. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Flanagan ima riječ. Odličan izvještaj, odličan nacrt mišljenja kao i gospodin e, Belder, e, točka broj 3 e, ne bi trebala biti unutra. Situacija je sramotna. Konvergencija sa povjernikom Kielesom u, u, u točki 3. Što se 1, 2, 4 i 5 mi smo svi ljudi i radimo greške. Te greške nisu namjere, namjerne, ali e, greške e, su vrlo često uzrokovane e, složenim sustavom i pomanjkanjem komunikacija između raznih tijela i poljoprivrednika imali smo jednu knjižicu za poljoprivrednike e, e, naime e, jedna knjižica je koja objašnjava sustav izdala je komisija nikad nije došla do poljoprivrednike. mi smo ljudi ali e, ako su stvari složene, biti će više ljudske greške, molim pojednostavnite stvari. Mišela ta ima riječ. Hvala predsjedniče, zahvaljujem izvjestiteljici na mišljenju. E, vratit ću se na jednu rečenicu koju je rekla koja je važna. E, sada govorimo o Uh, mnogo o ozelenjavanju. Uh, izvjestiteljica je rekla da je još prerano da mjerimo učinke uh, ozelenjavanja na bioraznolikost. To treba unijeti u izvještaj. Isto tako po meni u to treba unijeti ono to smo već jednom spomenuli sa predsjednikom revizorskog suda E, e, analize e, revizorskog suda se odnose samo na novac, a nikada na smislenost korištenja u, međuinstitucionalnom dijalogu bismo morali izbaciti neke glupe kontrole koje se rade na terenu. Hvala, Mišel. Albert Des ima riječ. To je zadnja intervencija. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, hvala kolegici Kadenbach na ovom odličnom izvještaju. Pridružujem se e, onome što je rekao Peter Jar. E, e, zaista ga podupirem u onome što je rekao. Ja tražim već godinama, mogli bismo to možda unijeti u izvještaj da kod grešaka, to su rekli kolege i kolegice, da razlikujemo između grešaka koje utječu na porezne obveznike i e, grešaka koje nemaju e, financijske posljedice. Mm, mm, mm, e, ako je e, otac e, poljoprivrednika bio u e, bolnici, a sin je nešto zaboravio napisati i platio onda kaznu od 6000 eura, onda je porezni obveznik tu profitirao. A to se isto računa kao greška. Stoga tražim već godinama da imamo dvije kategorije greške koje imaju učinak na proračun i one koje nemaju taj učinak. Onda bismo mogli mnogo bolje ocijeniti e, e, stopu grešaka. Mm, mm, mm, imamo ovdje dvostruko kažnjavanje. E, E, poljoprivrednik e, je dvostruko kažnjen za svaku grešku. E, moja kćerka ako vozi djecu u vrtić i vozi prebrzo, ona plati kaznu. Međutim, u našem sustavu bi ona još bio je bio srezan dodatak za djecu u ovom sistemu koji mi sad imamo. Hvala kolege. Evo, sad su svi govorili. Sada ima riječ komisija. E, gospođa Bočman ima riječ. Izvolite. Hvala e, predsjedniče. Hvala na ovim svim pozitivnim komentarima. vrlo je dobro što imamo manju stopu grešaka. 2,5 posto grešaka je, su ustanovili stopu grešaka revizori. Istu stopu grešaka smo imali u godišnjem izvještaju e, odbora Agri. E, umjesto da govorimo o stopi e, grešaka, možda bismo bolje govorili o iskorištenosti fondova e, za zajedničku poljoprivrednu politiku koja iznosi više od 90%. E, e, povjerenik Hogan će biti ovdje s nama da razgovaramo o svim ovim stvarima koje su ovdje napomenute. Mnogi od vas su rekli Naravno, e, stopa grešaka dazno ne odražava nekakvu namjeru prevare. A ako pogledamo zadnji izvještaj OLAF, e, e, ta stopa grešaka je sada ispod 1%. To je najniža stopa grešaka koju smo ikada imali. Govorimo o greškama, a, a ne o prijevarama. E, za odbor Agri to je vrlo dobar rezultat. Moram naglasiti, to znači da je revizorski sud po prvi puta od 1994. godine e, imao e, kvalificirano pozitivno mišljenje 1,7% u prvom stupu, to je odlično. Mogu samo reći da pozdravljamo ovo mišljenje. Naravno imat ćemo još rasprava e, o toj razrešnici, e, o tome će još mnogo toga reći e, povjerenik Hogan. Hvala lijepa, hvala i predstavnici glavne uprave Agri hvala na svim komentarima. Sada ponovno zaključnu riječ dajem kolegici Kadenbach. Željela bih se zahvaliti kolegama i kolegicama. Moramo još unijeti neke nadopune i veselim se razgovoru sa povjerenikom Hoganom. Hvala. Puno hvala Karin 27. studenog u 13 sati. Podsjećam sve da je rok za ulaganje amandmana. Prelazimo sada na predzadnju točku dnevnog reda, 11. točku dnevnog reda, vezano za izlaganje predstavnika Europske komisije o e, produženju izuzeća za koje se zalagala kolegice Aneri Šrejer e, koja govori o dakle, produžetku za cvijeće i lukovice. Ona je takav zahtjev dobila od samih proizvođača i E, zahvaljujući njezinom zahtjevu ćemo raspravljati o ovoj temi. Najprije ću dati riječ Ani da ona to sve izloži i uvede nas u debatu, onda ćemo čuti predstavnike DG Sante. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Komisija je poduzimala određene mjere za produljivanje prava uzgajivača bilja u pogledu cvjetnih lukovica, šparoga i drvenastog grmlja. To su sami uzgajivači zatražili. E, produžetak e, tih prava i, to su e, za pet godina. Dakle, umjesto 25 godina, 30 godina. To je za njih vrlo važno obzirom da je razdoblje duže, jednom kada se odobre ta prava uzgajivača, to je početak procesa, i važno je da produžetak prava za cvjetne lukoviće šparoge drvenastog grmlje E, bude odobren u veljači. Sam postavila to pitanje komisije, ne zato što se radilo o nečemu što je važno samo za Nizozemsku, već i za cijelu Europsku uniju. Naravno da je, to je važno i za tulipane, ali i za borovnice i bobičasto voće i u Mađarskoj i u Poljskoj, rododendroni, u Italiji također su vrste tih cvjetnih lukovici. Svi bi se okoristili tim produžetkom. To je jedna mala izmjena e, koja je potrebna u članku 19 uredbe 210094 i također 19.2 e, uredbi taj članak bi se trebao izmijeniti. To se odnosi na neke vrste stabla i krumpir. Uz nekoliko manjih izmjena mi bismo stvorili veliku korist za uzgajivače ovog bilja. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Pozdravljam sada e, predstavnicu e, glavne uprave Sante, gospođu Andre. Hvala joj što je došla danas na naš sastanak. Izvolite, gospođo. Merci, monsieur le président, euh, bonjour. Hvala lijepa i e, pozdravljam sve prisutne. Hvala što ste pozvali komisiju da izloži što mi mislimo o ovom zahtjevu da se e, produži e, zaštita tih sorti.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 traži se da se zaštita produži. Do toga je već bilo došlo od 2008. godine i to je zadraženo o, za od ureda komisije za biljne vrste, a to se odnosilo na e, šparoge i e, na e, jagode naročito. 2009. godine uspostavili smo radnu skupinu koje je to trebala proučiti zajedno i s organizacijama proizvođača. Za vrijeme diskusije ustanovili smo da je teško utvrditi iz kojih razloga za određene sorte treba dulje razdoblje. Tražili smo dakle da nam se objasni zašto treba produžiti taj e, period zaštite. U međuvremenu Europska komisija je zatražila da se izvana ispita samo zakonodavstvo i to kroz nekoliko godina od 1995. do 2011. godine. To je dakle bilo razdoblje koje je proučeno, a e, u međuvremenu je komisija odlučila da e, prekine, dakle da suspendira e, ispitivanje tog zahtjeva. ispitivanje koje je načinjeno došlo je do zaključka da sustav koji postoji je dobar, da je e, period zaštite proporcionalan i odgovara potrebama sustava. Sama duljina mogla se usporediti sa nacionalnim sustavima zaštite, a oni koji su tražili, dakle, tražili da se, e, ti proizvođači su tražili da se produži e, e, period zaštite, dok su drugi dionici smatrali da to nije potrebno. Nakon toga se stručna skupina time počela baviti, sa njoj su sudovali različiti dionici. Od 2012. do 2015. godine oni su se sastali, a na sastancima radne skupine nitko nije postavio pitanje duljine zaštite. Međutim, 2016. godine zatraženo je da se taj period zaštite produži za šparoge za drvenaste kulture, e, za maline, jagode i e, borovnice, kao i za cvjetne lukovice. Mi smo odgovorili na taj zahtjev, e, to je zamjenik glavnog ravnatelja je shvatio da je to važan zahtjev, uvidio je da je vrlo bitno imati povrat ulaganja podsjetio je da su mišljenja kada se revidiralo zakonodavstvo bila podijeljena. Naravno, e, jedni su e, tražili da se to produže, ali ne svi. E, trebalo bi dakle napraviti dublju analizu produžetka tog razdoblja zaštite, dakle ne samo za sam e, sektor, već i za e, potrošače i za one koje imaju sjemenare. Trebalo bi dakle izmijeniti temeljnu direktivu vijeća, e, a sada bi to bio prijedlog izmjene uredbe vijeća i parlamenta, dakle radilo bi se o postupku suodlučivanja. Komisija kako bi mogla odlučiti treba imati čitav niz informacija o broju sorti, koliko prosječno traje zaštita, nakon koliko vremena sorte više nisu podvrgnute zaštiti, e, tko stoji iza toga i tako dalje. peut être qu'il est bien de mentionner quelle est euh, la législation. Možda je bilo jako dobro spomenuti što se događa na međunarodnoj razini. U Europskoj uniji može se dobiti rok za 25, a u nekim slučajevima za 30 godina. Međunarodna konvencija za zaštitu e, e, biljnih sorti ima kraće rokove. U tom smislu e, kod nas je bolje jer je za većinu sorti zaštita od 20 godina, dok mi predlažemo 25 godina. A na međunarodnom planu za vinovu lozu to je 25 godina, dok mi predlažemo 30 godina. Dakle, vidite da naš sustav zapravo štiti na, kroz ulje razdoblje. Jučer, dakle, jučer smo baš dobili odgovor na pitanje koju smo e, uputili e, uredu koji se bavi biljnim vrstama. Dakle, na sve e, pitanja i dodatna pitanja. Danas vam neću moći reći što je komisija od tog zahtjeva napravila jer smo ga dobili jučer poslije podne. Naravno da ćemo ga detaljno ispitati, dakle taj zahtjev koji smo zaprimili jučer poslije podne. I e, vidjet ćemo što treba napraviti s tim zahtjevom za produžetak razdoblja. Kao i ja, dobro znate kakav je zakonodavni postupak i kako treba postupiti da bi došlo do toga da se pokrene zahtjev za izmjenu uredbe. Treba dakle sve to ispitati i treba se konzultirati sa apsolutno svim dionicima od uzgajivača do potrošača. S naše strane to pak zahtjeva e, dublje ispitivanje svega prije nego li što budemo u mogućnosti da parlamentu i vijeću predložimo produžetak. A komisija će odlučiti imali dovoljno elemenata kako bi mogla vidjeti dakle, a što će odgovoriti ovom Impact Assessment Boardu na sve zahtjeve. Ukratko, danas e, vam e, možemo reći da budući smo dosje primili, ga možemo detaljno ispitati znamo što ćemo s tim napraviti u sljedećih nekoliko mjeseci, međutim ne odmah jer moramo proučiti razno razne priloge koje smo dobili. Evo, toliko vam mogu odgovoriti u ime komisije. Mogu vam naravno obećati da ćemo zahtjev obraditi u skladu sa svim što stoji u njemu i da ćemo razmotriti taj zahtjev da se produži e, rok zaštite. Hvala lijepa, hvala lijepa e, ravnateljici. Počinjemo sada sa raspravom. Najprije riječ ima kolega Belder, a nakon nja kolega Agnjo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Prije svega moram zahvaliti komisiji na ovoj opširnoj prezentaciji. Prava uzgajivača bilja su vrlo važan sustav za kompenziranje uzgajivača bilja. Time se štite određene biljne sorte i oni rade na još, stvaranju još boljih sorti. Govorimo o cvjetnim lukovicama, o šparogama i drvenastom grmlju. To je nešto što nije teško. Produžetak razdoblja zaštite za pet godina ima smisla. I druge zemlje bi to trebale podržati. Ja se slažem trebali bismo poslati pozitivni signal komisiji da se to napravi što je moguće prije. Hvala. Zastupnik Stavon. Zahvala. Govorimo zapravo o načelima oplemenjivačkih prava na biljnu sortu izgajivača bilja. To je njihov jedini izvor prihoda i mogu imati e, sto sorti s kojima eksperimentiraju i moraju jednostavno, nakon što su trošili mnogo novca, najveći dio tih sorti odbaciti. No, s vremena na vrijeme uspiju proizvesti nešto što je e, izvanredno i zapravo dobiju jackpot. I taj jedan jackpot treba pokriti troškove e, svih onih prijašnjih neuspjeha, što baš mnogi ne uzimaju u obzir. I to su male tvrtke, najčešće obiteljske firme koje to rade, time se bave. I mislim da imaju apsolutno svako pravo zahtijevati određene naknade za svoje intelektualno vlasništvo. U protivnom neće, ni, ne, postati poticaj da se itko time bavi i svi su na gubitku. A mogu također imati nešto savršeno sa čime eksperimentiraju i to stave na tržište i tada ustanove da je konkurencija lansirala nešto za mrvicu bolje i da jednostavno ne mogu profitirati uopće. I nemojmo zaboraviti da oni koji kupuju te lukovice, šparoge i drvenasto grmlje to rade da rade sa dobiti pa zašto bi onda ljudi koji, e, čiju, čije intelektualno vlasništvo koriste, zašto ne bi oni isto mogli profitirati? E, to sam prije nekoliko mjeseci mi to objašnjeno. E, vidio sam šećernu repu koja je bila, koja je jako jadno izgledala i tada sam shvatio da je to tlo bilo zaraženo biljnoj, biljnom bolesti i ja sam pitao da li postoji neka sorta koja je rezistentna i rečeno mi je dvije i tri čak. Dakle, netko se potrudio da, se proizvedu, odnosno uzgoje e, biljke za, e, koje, koje su rezistentne e, na nemozu. Kod mnogih je činjenica da ne možemo biti otporni na, svi na pesticide, ali ono što možemo jest proizvoditi sjeme. Ne možemo optuživati uzgajivače bilja da oni previše računavaju nešto zato što uvijek imaju opciju vratiti se na biljne sorte koje e, će im donositi prihod. Hvala, Stuart. Zadnja intervencija, zastupnik, Jutenma. Hvala, zahvaljujem Europskoj komisiji na objašnjenju. Ovo je vrlo stručna rasprava, nekoliko pitanja. E, vidim koja je argumentacija stoji za ovog zahtjeva da se produži vrijeme zaštite za pet godina. Kao što su i kolege rekle, važno je osigurati da usjevi budu rezistentni na različite štetočine i biljne bolesti. Postoji takozvana unakrsna rezistentnost kod određenih biljnih sorti. kod manjih proizvođača to traje duže. Komisija bi nam možda mogla brzo razjasniti. Bi li bilo moguće da te tvrtke koje se bave uzgojem bilje da nam one pomognu? Hvala Jan. Da li bi da trebao dati riječ gospođi Pirker? Ne. Hvala. Zahvaljujem komisiji na ovom izlaganju. Ne možemo u Europskoj uniji samo govoriti i voditi rasprave. Uprava Sante nam je važan izvor informacija. Rekli ste da ste provodili široke konsultacije s različitim organizacijama. Možemo li se onda dogovoriti da možda prije ljeta možemo unijeti u ovu temu više svjetla? Radi se o provedbi, a ne o promjeni. Govorimo o provedbi drugog članka. Trebamo se baciti na posao. Radi se o boljim uzgajivačima u Nizozemskoj. Zadovoljna sam odgovorom uprave Sante, ali ne smijemo gubiti bespotrebno vrijeme. Trebamo odmah reagirati. Hvala i sada posljednje, direktor. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem svima na podršci E, podršci za prava proizvođača. Mislim da je to vrlo dobro. To je dobra zaštita. To je već nešto što je jako pozitivno. E, e, čuli smo da postaje potražnja, tu iza toga stoje mala i srednja poduzeća. Sada imamo ovaj dokumenti i radit ćemo na osnovi njegova merituma. Tu imamo sada postupak suodlučivanja. E, imamo i Impact Assessment Board. Moramo moći pokazati da tu imamo, e, da je to e, interesantno za cijeli lanac, a ne samo za početak lanca, ne samo za proizvođače i poljoprivrednike, što je već pozitivno, već da to ima pozitivan učinak na mene, na vas e, koji kupujemo te e, biljke. I da to ima pozitivan utjecaj na sve. I da produženje je zaista potrebno i opravdano. Ako odbor smatra da je to, ako komisija bude smatrala da je to produženje e, opravdano, ona će to učiniti E, koji puta e, e, ta rasprava se odužava, ona traje već dugo vremena. Ja nisam dugo u ovom sektoru, ali stvari nisu tako jednostavne kako izgledaju. Imamo sada neke nove elemente koji su dodani, mi ćemo ih ozbiljno razmotriti nastojat ćemo da dovršimo taj e, dosije prije ljeta. Hvala. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljice. A sada idemo na zadnju točku našeg dnevnog reda. A to je Evropska mreža proizvođača sira i drugih mliječnih proizvoda. Non sono ancora arrivati i nostri esperti. Naši stručnjaci još nisu stigli. Pet minuta odmora. Čekamo ih, hvala. Hvala ne znam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 Hvala Hvala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 Bene, allora andiamo punto Dragi kolege, došao je trenutak da pređemo na posljednju točku dnevnog reda, a e, europska mreža za e, proizvodnju sira i e, mliječnih proizvoda će nam predstaviti predstaviti pilot projekt koji su napravili i e, podsjećam vas da je za vrijeme nedavnog mišljenja o e, proračunu naš odbor odlučio da ekspos provjedi pilot projekte kako bi se vidjelo jesu li sredstva koja su izvojena u te svrhe dobro utrošena. Klub zastupnika zelenih je e, zbog toga predložio da se ova točka stavi na dnevni red, a sami autori pilot projekta zatražili su od nas da im to omogućemo. Osim toga, oni su sa glavnom upravom Sante govorili upravo o dobrim higijenskim praksama kod proizvođača e, mliječnih proizvoda, naročito ako su oni malih razmjera misle da je njihov, e, e, njihova studija vrlo značajna malim proizvođačima. To će sigurno omogućiti našim e, članovima odbora da procjene kako se takve, takvi proizvođači mogu raditi i isto tako da procjeni kako se izrađuju ti projekti. A osim toga želim najaviti da odmah nakon ovog događanja e, u zgradi Jozef Antal na trećem katu uslijediti degustacija sireva e, pa ćemo dakle moći se i osladiti nakon ovog izlaganja. Prije no što dam riječ osobi koja predstavlja mrežu proizvođača mliječnih proizvoda i sireva, pozdravljam i Bernadette kazel koja je predsjednica proizvođača sireva kako europskih tako i na čelu svjetske organizacije ne oprostite ne proizvođača već distributera sireva gospođa Bernadette Delange. I sada odmah dakle dajem riječ osobi koja će predstaviti pilot projekt. Dobar dan, zovem se Frederik Blanchard i ja sam proizvođač e, kozih sireva u francuskoj regiji Ronalp na 30 km od Lijona. E, Liona. E, moja supruga i ja već 25 godina proizvodimo sireve. Imamo 80 koza i 8 godina sada već vodim europski europski veliku udrugu proizvođača na obiteljskim gospodarstvima. Postojimo od 2009. godine, a službeno od 2013. godine. Zahvaljujući Europskoj komisiji i glavnoj upravi Sante izradili smo vodič, odnosno priručnik za dobre prakse po pitanje higijene na poljoprivrednim gospodarstvima. Za početak obrazložit ću vam što radi naša mreža i koga predstavljamo. Ovo je karta zemalja koji su danas e, prisutne u našoj mreži koja se zove Face Network. 15 država članica su u našoj udruzi. To je dosta e, veliko za tako mladu organizaciju kao što je naša. A tu su zastupljene Norveška, Finska, Švedska, Engleska i Irska pa sve do juga, tu su i Slovenija, Italija, Španjolska, a uskoro će Bugarska također postati članica naše udruge. Danas, e, do sada smo držali različite sastanke, pa smo vidjeli da su e, Litva, Latvija i Danska primjerice zainteresirane da uđu u našu organizaciju. Predstavljamo izravno 32 e, proizvođača koji proizvode bilo sireve, bilo mliječne proizvode. Mi radimo ili u vidu obrta ili poljoprivrednog gospodarstva. E, zapravo imamo dvije vrste različitih proizvođača. E, bilo proizvođači koji mliječne proizvode, odnosno prerađuju mlijeko koje su njihove, e, njihove životinje proizvale iz tog mlijeka ili iz susjednih gospodarstava ili se pak radi o ljudima koji kupuju iz lokalnih izvora mlijeko i onda ga pretvaraju u nešto drugo. Radi se o različitim e, tipovima životinja koji proizvode mlijeko, e, krave, koze i ovce Naša su poduzeća uglavnom obiteljska poduzeća, malih su razmjera i vrlo lokalno rade, barem kad se radi o opskrbljivanju sirovinama, koriste tradicionalne metode. Većina njih su dakle obiteljska gospodarstva. Način na koji mi e, proizvodimo način proizvodnje koji se jako razvija u Europi. Naime, postoji veliki zahtjev za tim e, proizvodima među europskim potrašačima. Oni se svi više okreću lokalnim proizvođačima, autentičnim i kvalitetnim proizvodima. Žele znati gdje je proizvod proizveden i kako. Velik broj poduzeća našeg tipa zahvaljujući tome mogu nastaviti postojati ili se pak razvijaju. I ta tendencija vrijedi i za Europu, ali vidimo i u svijetu. Ono što sada možemo reći da u Europi e, naša mreža predstavlja otprilike 40 tisuća e, e, poduzeća našeg tipa, a budući da je za ovu aktivnost potrebna puno radne snage, treba oko sto tisuća ljudi koji u tome radi. Naglašavam to jer se često smatra da u poljoprivredi ima sve manje radnih mjesta, ali e, ovo što mi radimo je prilično dinamično i zapravo predstavljamo čitav niz dakle radnih mjesta. E, naša udruga je dinamična, mi smo prilično autonomni u radu, a isto tako moram reći da vjerojatno smo mi ti koji imaju manje poljoprivrednih subvencija nego li što to imaju druge grane poljoprivrede. Htio bih vam nešto reći o načinu na koji prodajemo. Naši proizvođači naročito oni koji imaju dakle, taj domaće proizvode, prodaju e, izravno bilo na njihovom poljoprivrednom gospodarstvu, bilo na tržnicama u okolini. To je jedan dosta klasičan način prodaje. Međutim, često nas ne shvaćaju oni koji donose odluke e, bilo na nacionalnom, bilo na europskoj razini. Mi također dakle prodajemo i putem e, distributera. To su oni koji su specijalizirani za sireve i mliječne proizvode, ali isto tako i oni koji distribuiraju restoranima i samoposlugama. Naš sustav prodaje proširio se velikim dijelom. Prodajemo i putem preprodavača na veliko. Zato što vrlo često naša gospodarstva se nalaze u E, slabo napučenim e, predjelima, pa se često treba odlaziti u gradove, a ti distributeri mogu tako to više, e, dakle distribuirati naše proizvode, a ponekad se dogodi da su naši proizvodi i izvezu. Proizvodimo na tradicionalan način, često u sirovo mlijeko, ne jedino, ali vrlo često mi radimo sireve iz sirovog mlijeka, a naše e, radionice su isto tako tradicionalne. E, tako, na primjer, starenje sira se obavlja u prirodnim e, podrumima, na e, prirodnim daskama koristimo biljnu ambalažu, imamo tradicionalne alate zato što predstavlja i prednost jer to pokazuje kako su naši proizvodi tipični kako dakle korištenje sirovog mlijeka tako i tradicionalan način proizvodnje i načina starenja sira male količine mlijeka koristimo i taj tradicionalan način proizvodnje sve to zahtjeva puno radne snage E, tko smo mi? Mi smo tradicionalni proizvođači, ali smo profesionalci i smatramo se kompetentnima u poslu koji radimo. Dakle, mi taj posao poznajemo, to je vrlo važno. Nadalje, e, bavimo se pitanjem zdravstvene ispravnosti, znamo kako proizvodimo, znamo i upravljati metodama koje koristimo, to su dugogodišnje metode, a e, našim priručnikom smo dokazali to što mislimo, a to je da možemo e, apsolutno biti u skladu sa zahtjevima europskih pravila o zdravstvenoj ispravnosti mi ne želimo izuzeća iz uredbe o zdravstvenoj ispravnosti na europskoj razini, već želimo samo određenu dozu fleksibilnosti kada se to primjenjuje. Kako to da je naša mreža nastala? Naime, ako gledamo europske okvire i pravila, mi možemo postojati i razvijati naše tvrtke, ali kada smo se počeli sastajati, mi proizvođači smo shvatili da imamo neke zajedničke probleme, te da većina e, upravnih tijela nam je govorila da ne ulazimo u e, postojeća pravila i počeli su nam nametati različite te zahtjeve, na primjer administrativno da moramo apsolutno sve zabilježiti što radimo. To su bile ogromne količine podataka. Međutim, to je jako teško za male proizvođače poput nas, jer to uzima puno vremena, dok je to dosta lako napraviti ako imate neku veliku industrijsku strukturu a mi e, osim toga nemamo tako puno vremena na raspolaganju. Međutim, sve to ne znači da mi ne možemo kontrolirati rizike. Dakle, ustanovili smo da imamo slične iste probleme, pa smo se zato udružili. Najvažnije u našoj aktivnosti jest predstavljanje našeg e, sektora i naših aktivnosti na europskoj razini. Mi predstavljamo dakle kako obrtnike, oni proizvode u kućnoj radinosti, one koji imaju gospodarstva. Mi e, radimo e, i u, na europskoj razini, u drugim sektorima imamo razmjene mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti, o proizvodnji, ali isto tako o marketingu i promicanju naših proizvoda a isto tako o različitim vrstama proizvodnje. Imamo e, razvijen e, program na internetu gdje možemo razmjenjivati mišljenja. Osim toga sastajemo se svake godine kako bismo predstavili naš rad i kako bismo pokazali što radimo u odnosu na pojedina nadležna upravna tijela. mi želimo braniti naše proizvode, želimo da nam se prizna vrijednost našeg načina proizvodnje. To je ono što je za nas najvažnije. E, pažljivo pratimo sve probleme do kojih kod nas može doći. Jedno od njih je da branimo sirovo mlijeko postavilo se pitanje je li e, to sirovo mlijeko e, sigurno ili zdravstveno ispravno. Morali smo dakle odgovoriti na to pitanje. A isto tako tu su uključeni i neki drugi aspekti vezani za tradicionalan način proizvodnje. Branimo još i e, druge stvari što znači da se e, često na naš sektor gleda kao onaj koji samo izravno prodaje. I e, često se ljudi usmjeravaju na našoj načine na koji e, proizvodimo, a ne na način na koji prodajemo. Imamo također problema sa etiketama porijekla mlijeka, hranjivih tablica, hranjivih vrijednosti. Sve to moramo primijeniti i prilagoditi našem načinu rada. Tu je korištenje tradicionalnih metoda, moramo tražiti i fleksibilnost i primjenu fleksibilnosti kada se radi o primjeni higijenskih pravilnika. Radimo također i na izradi novog pravilnika o e, kontroli i nadzoru. Ovaj priručnik osmislili smo kao nešto što će proizvođačima pomoći da bolje reguliraju rizike koje postoje u smislu zdravstvene ispravnosti u njihovim radionicama, ali isto tako da mogu inspektorima objasniti što rade. I čini mi se da je to najvažniji aspekt ovog priručnika. On naime može smanjiti neke načine na koji se gleda na naš rad, neka padnu određene barijere i pomaže nam da bolje komuniciramo sa upravnim tijelima. Priopćenje dakle, o e, zdravstvenoj ispravnosti tu je da nam e, pokaže kako koristiti dobre prakse, kako e, raditi na zdravstveno ispravan način i on se trebao zasnovati na načelima koje su uvriježena. E, već su postali u nekim državama takvi priručnici za dobru praksu, ali neki od njih nisu više bili u skladu sa novim pravilnikom iz 2006. godine, pa je i to pomoglo da se uskladimo i sa državnim e, zakonima. a e, pravilnik o higijeni, odnosno uredba, cijeli higijenski paket, e, možemo prilagoditi na naš način proizvodnje. U praksi ima dosta problema na samim gospodarstvima. I neka su upravna tijela dovodila u pitanje odgovornost profesionalca, obvezu da se e, daju rezultati. Dakle, problema je bilo puno, a profesionalna obveza, obveza da se daju rezultati i sama fleksibilnost koju smo tražili, to nam je e, omogućilo da lako primjenjujemo europske propise, ali smo na terenu u nekim zemljama više nego u drugima imali određene probleme prilikom komunikacije sa lokalnim upravnim tijelima. Iako do tih problema je dolazilo gotovo svugdje. Velik broj nacionalnih i regionalnih tijela su nam govorili pa da, da su pravila vrlo stroga, ali nismo mi krivi, kriva je Europska unija. Mi smo napravili ovaj priručnik na europskoj razini kako bismo rekli dobro, više ne možete kriviti Brisel, već morate sami preuzeti na vas odgovornost koju imate i e, koristiti europska pravila. Još jedan problem jest e, primjena e, samih pravila koja nije ta koja e, dakle nisu samo pravila ta koji predstavljaju problem, već način na koji se ta pravila primjenjuju. Nedovoljno su fleksibilni i nedovoljno se poznaje način na koji se mogu protumačiti ta pravila. Neki inspektori to nedovoljno poznaju. Postoje razlike među pojedinim državama, čak u okviru pojedinih e, dijelova nekih država e, se drugačije tumači. Neki su inspektori e, bili ti koji nisu prihvaćali novi pristup koji je zahtijevao fleksibilnost. Još jedna stvar protiv koje se borimo jest ta da nam se govorilo pa vi ste tradicionalni proizvođači, vi ste nam jako dragi, vi ste jako tipični, to je lijepo za turizam, pozitivni ste i radite na lokalnoj razini, a ćemo vas zato ostaviti u statusu izuzeća. Mi to ne želimo, mi želimo jednostavno da budemo u potpunosti priznati, a ne da predstavljamo izuzeće. Što se tiče fleksibilnosti, već sam o tome rekao puno stvari, ali ovaj vodič omogućuje da se daju primjeri fleksibilnosti koje se koriste u različitim državama članicama i da vidimo kako možemo primjeriti fleksibilnost. Na primjer, korištenje drveta, korištenje prirodnih podruma kontrola antibiotika kod proizvođača na malim gospodarstvima. Dakle, u priručniku se sve to objašnjava. To se koristilo i u drugim zemljama. A isto tako, Organizacije proizvođača u svim zemljama mogu, zahvaljujući ovom priručniku, pokazati da se te mjere fleksibilnosti mogu zaista i primijeniti problem sa fleksibilnosti je e, onaj e, koji leži u tome da primjera fleksibilnosti ovisi o državama članicama, a ne o Europskoj uniji. I e, mi kad smo izrađivali priručnik, uvijek smo rekli zalažemo se za fleksibilnost, međutim svaka država članica mora reći kako ga mora primijeniti. A sve države i sve regije ne primjenjuju to na isti način. Što smo dakle postigli. Pokušali smo ne biti isključeni iz higijenskog paketa, iz naših tradicionalnih proizvodnji i zato mislimo da je uz potvrdu ovog vodiča da smo to postigli jer evo naš je priručnik prihvaćen. Time smo jako zadovoljni. Htjeli smo također imati i nešto što će biti jednostavno za proizvođače kako bi oni na osnovu toga mogli upravljati proizvodnjom i imati sve aspekte sanitarne, koji su sanitarni. Teško je zapravo imati nešto što je dobro i za administraciju i za proizvođače. Jer administracija jako strogo i pomno prati i traži da se poštuju pravila. E, znamo također da ćemo morati obučiti ljude pa smo organizirali e, čitav niz obuka za primjenu tog priručnika. Što se e, tiče pravila, nismo uspjeli postići što se fleksibilnosti tiče u potpunosti ono što smo htjeli e, da se dakle to fleksibilnost u potpunosti prihvati na osnovu ovog pravilnika. Jutro smo se sastali sa predstavnicima glavne uprave Sante i sa nekoliko predstavnika iz različitih država. Dakle, nastavit ćemo ili započeti dijalog sa nadležnim i nadzornim vlasnika vlastima i to na lokalno, nacionalnoj i evropskoj razini. Ono je dakle, i mi kao proizvođači. Htjeli bismo da se ovaj priručnik počne koristiti prilikom obuke inspektora i e, naročito u jednom posebnom programu za sigurniju, zdravstveno ispravniju hranu a na terenu potrebno je imati također i tehnike potpore proizvođačima kako bi e, proizvođači za slučaj da imaju neki problem se mogli obratiti nekome tko je kompetentan. To je nešto što je potrebno u svim državama. Ovaj je priručnik koristan za sve ovo što sam sada rekao i to je zaista važna prva etapa. Zaključno e, možemo nešto reći općenito. Problemi koje još treba rješavati, ponovno ću ih naglasiti, to je primjena fleksibilnosti koja uvijek ovisi o dobroj volji zemalja članica. Jer e, postoje razlike koje se zato stvaraju među različitim europskim proizvođačima. Uvijek nas čudi da e, se Europska unija nije dovoljno razvila baš za sve. A mi želimo da ono što se radi u jednoj zemlji se može primjenjivati i u drugim zemljama. Na osnovu vjerovanja naše proizvode se smatra manje sigurnima od drugih. Međutim, nema znanstvenih razloga za to. Radeći više na našem priručniku i to što smo napravili, taj priručnik, mislim da se problem fleksibilnosti treba početi primjenjivati. E, to je dakle problem kojim još moramo riješiti. Radit ćemo na njemu na nacionalnoj razini, ali Europa nam mora pomoći. A ostali problem je, vidjeli ste na karti na početku, da imamo 15 država članica u našoj mreži. Teško je da se nam se pridruže i druge države zato što su proizvođači u tim zemljama jako izolirani i nisu organizirani. Dakle, trebamo pomoći organiziranju struktura proizvođača. To će biti naš zadatak, ali to ne ide lako i zato je potrebno puno vremena. I za kraj, važno je pokazati administrativnim tijelima, bilo nacionalnim, bilo europskim, da naš e, je problem vezan više na način proizvodnje, a ne na način komercializacije. Recimo, e, etikete na kojima se govori o hranjivoj vrijednosti. Morali smo dakle neke stvari napraviti na lokalnoj razini. Ja ne mogu reći kako, e, kakva je hranjiva vrijednost mojih sireva. To ne zato što izravno prodajem ili sa samo jednim posrednikom. Ne, zato što je mlijeko koje dobivam su svakog mjeseca različite. Karakteristike mog sira su tijekom godine različite. Svi toga radim manualno, na tradicionalnim metodama, sa specifičnim načinom sušenja bez pojedine kalibraže i tako je teško odrediti hranjivu vrijednost mog proizvoda. A s obzirom na broj proizvoda koje imam, ne mogu stalno analizirati hranjivu vrijednost mojih proizvoda i stalno mijenjati etikete na proizvodima. To je bilo preskupo. Jer to su praktični problemi vezani za proizvodnju. Radi se o važnom problemu našeg e, proizvodnog sektora. E, Hvala lijepa. Hvala vama. Mm, ovo je bilo zaista jako zanimljivo e, i čestitam vam što ste organizirali tu mrežu i na vašem radu. Hvala. Javilo se puno kolega, prvi Jose Bove, ali ga sada ne vidim ovdje, pa ću dati riječ prvo Eriku Andrijevu. Hvala predsjedniče. Hvala na ovom izlaganju koje smo upravo čuli. Ja sam dirnut ovom prezentacijom ove inicijative je e, rezultat rada moga prečasnika ovdje. E, e, ja sam bio jedan od onih koji su gurali da se ovaj vodič objavi. Evo, uspjeli smo. Čestitam si. To je uspjeh svjedočimo kroz ovo što ste vi rekli u tom uspjehu. Još jednom vidimo u trenutku kad mnogo govorimo o konkurenciji, e, kad se postavljaju mnogi upitnici, e, vi dokazujete da je deviza e, Unije valjana. Evropska unija kaže mi smo ujedinjeni u različitosti. E, različitost poljoprivrede je prisutna na području Europske unije. Ova kultura koju vi donosite je e, konkurentna. E, mi smo danas ujutro imali jedan izvještaj kolege Gasije. Imamo u uniju koja je vrlo različita po svojim sastavnicama, po svojoj povijesti i tako dalje. Aktivnost u kojoj ste vi pokazali e, se često odvija na vrlo teškim e, terenima, u brdima i, i slično. A vi e, ste uspjeli biti konkurentni i zadržavate različitost aktivnosti i teritorija. moramo e, održati tu različitost jer e, i to na evropskom nivou. Vidimo kako su naše zajedničke akcije važne i tu e, propisi Unije su dozvolili da se ove aktivnosti koje ste vi opisali razviju. Bravo! To nas ohrabruje. Nemamo dobrih ili loših aktivnosti. Imamo aktivnosti koje omogućavaju život na e, područjima Europske unije. Uzgajanje koza E, omogućava nam da imamo odličan e, proizvod e, razne vrste kozih sireva. Mm. Mm, mi imamo mnogo francuskih kozih sireva, druge ne poznajem toliko dobro. Važno je da te sve proizvode imamo unutar Evropske unije. Žezimovi je ovdje Dajmo riječ. E, dobar dan. E, pred 40 godina bih bio volio imati ovaj e, vodič koji ste opisali. Mm, ja sam imao mm, mm, administraciju koja me ovaj, koja je bila vrlo zahtjevna E, neću vas gnjaviti sa tim detaljima e, te e, naš, posla u našem u uredu, ali bio je zahtjevan. za sve poljoprivrednike su ove godine bile teške. Mnogi su poljoprivrednici prestali proizvodnjom jer ove prilagodbe nisu nisu e, mogli ispuniti, nisu se mogli prilagoditi. E, zahvaljujući vašem radu i radu nas svih e, imamo sada drugačiju situaciju. O, ovaj vodič dobrih praksi, on poljoprivrednici ne trebaju više eh, eh, slijediti neke eh, samo formalne propise. Imaju praktične upute. Tu imamo najbolje prakse. To su uvijek tražili poljoprivrednici i to je uzeto u obzir u, Evropskoj uniji. Mislim da je to važno. E, e, nacionalne uprave to sada uzimaju na znanje. To je nešto što je vrlo važno. E, pozdravljam tu situaciju. Pozdravljam situaciju ili činjenicu da je to kolektivni rad na nivou Evropske unije. Ja bih pozdravio posebno jednu osobu jer je ona e, bila ključna u, u tom radu. Nikad se nije i isticala, ona je e, Michel Dupont, ona e, Michel Dupont, e, moramo mu zahvaliti za sve što je učinio za poljoprivredu. Ana Gilera ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ova inicijativa je zaista mm, vrlo korisna. Zahvaljujem vam što ste e, gurali tu inicijativu e, i ovu mrežu. Ja poznajem taj rad kao e, član e, vlade Andaluzije na jugu Španjolske. Ove poteškoće koje su opisane, e, teškoće malih poljoprivrednika koje bi željeli postići nešto više. Kao što smo čuli od drugih govornika, to je odlična ideja, dobra poruka. Ovo što smo sada čuli. Ovaj vodič eh, eh, najboljih praksi je zaista vrlo koristan, kao što je rekao gospodin Bofe. I ja bih bio volio da smo to imali pred nekoliko godina u Andaluziji. I zahvaljujem svima koji danas predstavljaju ovu europsku e, mrežu. Jedna moja zemljakinja sjedi ovdje e, od traga, ona dolazi iz Granade i nju pozdravljam. Marija e, Jimenez i nju pozdravljam i sve one koji su danas došli u Brisel da bi predstavili ovu mrežu osim ovih čestitki ovaj i isticanja o važnosti ove mreže. Marija Sus dolazi iz jedne, jednog sela u Andaluziji. Ti ljudi e, znače puno za našu zemlju. Oni odlučuju da će ostati e, e, u svom selu i da tamo rade. To ima ogromnu dodanu vrijednost. Ne radi se samo o radnim e, mjestima, već se radi o praktičnoj kohezijskoj politici, o dodanoj vrijednosti. Da imamo više e, takovih ljudi, imali bismo manje bježanja iz ruralnih područja. Mislim da je ova mreža e, zaista pionirski rad E, imam i dru, znamo i druge pokrete na području proizvodnje hrane koji su korisni. E, ovo je divan primjer e, sa područja proizvodnje sira koji taj primjer proizvodnje koji je i mreža koja je osnovana u Francuskoj i proširila se mi moramo poboljšati e, situaciju za poljoprivrednike. Mi, jer e, moramo im olakšati posao. E, Ministarstvo zdravlja često polazi sa stanovišta da ta sirana koja proizvodi E, recimo e, neki mali broj sireva mora slijediti iste propise kao i neka velika tvornica sireva. Moramo imati razlike. E, ovo je dodana vrijednost mreže koje nam je predstavlja. to je vrlo važno za našu budućnost. Ne radi se samo o siru, to je samo jedan primjer ovakove dobre suradnje i proizvodnje. Čestitke. Mi imamo još jedan izazov. Ovdje se radi o označavanju ovih proizvoda. E, često se govori ovdje o obrtu. E, za razliku od industrijskog proizvoda. Domaći proizvod za razliku od industrijskog proizvoda. E, e, to, taj se naziv ne smije zloupotrebljavati za proizvode koji se uopće ne proizvode ručno. Ovi se sirovi e, proizvode na obiteljskim dobrima, na OPG-ovima. E, još jednom hvala i čestitke na e, svemu što radite. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Buda ima riječ. Hvala predsjedniče. Čestitam kolegi koji nam je predstavio ovu vrstu e, najbolje prakse. Poljoprivreda u Europskoj uniji treba ovakove vodiče, ne samo za e, proizvodnju sira, već i za druga područja. Ja sam sa kolegom Dantenom bio u Francuskoj, u, Austriji i nekim drugim zemljama. E, posjetili smo e, OPG-ove. Imamo u u Rumunjskoj, na primjer, smo zatvorili, e, mnogi OPG-ovi su prestali radom jer nisu imali uvjeta za rad. A e, takova proizvodnja zaista znači dodanu vrijednost. Često se e, nameću sankcije i kazne E, zbog čistog nerazumijevanja što se događa na e, određenom poljoprivrednom dobru. Htio bih e, vas potaći da i dalje radite i da vjerujete u svoj uspjeh. Parlament će vas u tome podupirati jer vjerujemo u mala poljoprivredna dobra Jeste li razmotrili mogućnost e, da sami osnujete prodajna mjesta, recimo lokalno da prodajete svoje sireve ili e, na nek... Jeste li e, razmatrali mogućnost razvijanja vlastite prodajne mreže? imate li kakovih kontakata sa Rumunjskom? Zašto Rumunjska nije na vašoj karti? Gospodin, uh, gospođa Petir ima riječ. Predsjedniče, evo čestitam e, Eh, vašem gostu na eh, radu i trudu koji ulaže i na primjerima dobre prakse koje nam je ovdje eh, iznio. Naravno da je kriza u sektoru mljekarstva zahvatila sve države članice. Posebno moram reći da nekako imam osjećaj da su najviše stradale nove države članice i istočni dio Europe premda je svim proizvođačima jako teško. U Hrvatskoj je broj isporučitelja mlijeka u u posljednje četiri godine pao za 60%, e, otkup je u posljednjih pet godina smanjen za petinu, a prošle je godine uvezeno čak 281% više mlijeka nego primjerice u 2012. godini. To sve govori o velikim poremećajima u ovom sektoru. Ako još dodamo da je otkupna cijena E, izuzetno loša onda je jasno da moramo tražiti neka druga rješenja i ona koja sad imamo na snazi nisu zadovoljavajuća. E, vi ste spomenuli u svom izlaganju e, da je nužno pomoći proizvođačima u njihovom organiziranju. Ja se slažem s vama i voljela bih čuti od vas recept na koji način vi to radite i što bi preporučili E, drugim državama članicama gdje još uvijek nemate svoju mrežu, dakle na koji način organizirati poljoprivredne e, proizvođače. Također govorili ste o fleksibilnosti koja bi trebala biti uključena u europsku regulativu, e, pa evo voljela bih ustvari čuti od vas što očekujete od nas kao zastupnika u Europskom parlamentu u Odboru za poljoprivredu, na koji način da se prilagodi postojeća europska regulativa, E, kako bi vama olakšala vaše poslovanje. Hvala lijepo. E, hvala, gospođo Petir. E, gospodin Sera ima riječ. Ja se pridružujem čestitkama koje su upravo izrečene. E, evo imamo goste koji su doputovali iz daleka da nam predstave ovaj izvještaj. Mnogi od nas u ovom odboru mm, smo iskusili iz raznih, e, e, imamo iskustva iz raznih perspektiva. Svi znamo koliko se poljoprivrednice bore da opstanu, da nam daju dodanu vrijednost ja bih htio postaviti sljedeće pitanje. Koji daljni koraci trebaju biti poduzeti od strane uprava, nacionalnih uprava, a i od strane Europske komisije i parlamenta, kako bi se propisi koje vidimo u ovom vodiču, da se oni dobro provede kako bi e, proizvođači mlijeka i sira i tako dalje mogli e, i dalje proizvoditi. E, sljedeće pitanje označavanje. Trebamo li tu neka izuzeća? Kakovo označavanje vi preporučate? Mm, što se na, nas tiče, naš zastupnika i zastupnica? Vidim da u svim e, klubovima pozdravljamo ovakove inicijative. E, bilo bi dobro da svi surađujemo e, kako bismo i dalje napredovali, išli u pravom smjeru. Govorili ste o vašim problemima, o ja sam bio sindikalist i radio u sindikatu u, moj, prije no što sam postao zastupnik. Kako možemo izbjeći da izbjeći probleme koje ima velika industrijska proizvodnja u označavanju. Kad imamo propise moramo izbjeći ove definicije koje imaju industrijski proizvođači. Evo, toliko sam htio pitati. Hvala sada svim kolegama. Ovo je zaista bilo e, lijepo vidjeti kako imamo tu europsku mrežu koja dobro funkcionira, koja je korisna. I e, naš gost mogao je čuti kako su svi podržali ovu lijepu inicijativu i dajem e, riječ predstavniku mreže da odgovori na ova pitanja. Hvala lijepa. Prva stvar koju želim reći, gospodin Andreo je dirnut i ja sam <laughs> bio dirnut kad sam došao ovdje ovamo nisam mm, vičan e, da govorim pred ovakvim skupom ovdje imam i francuske vidimo i francuske zastupnike i nemam popis svih ja svima onima koji su nam, nam pomagali na početku zahvaljujem e, Michel Dupont naročito je bio uvijek e, tu kao posrednik često je bio u, u Briselu, u Strasburu i zastupao nas. E, ovo što je rečeno o organizaciji, recimo zašto Rumunjska još nije na našoj karti, e, ono što je rekao Jose Bove mm, mm, pred 40 godina u Francuskoj, u Francuskoj nas već su nas prije 40 godina jako gnjavili s glupim propisima. Međutim, razvoj događaja je povoljan. Mi e, e, raspravljamo sa zemljama koje još nisu u našoj mreži. Imamo e, Rumunjsku, Litvu, Estoniju, Dansku imamo još e, dosta zemalja koje imaju slične probleme. Mi sada e, radimo na tome da nam se i te zemlje pridruže. E, moramo strogo primjenjivati propise. Rekao sam to mnogo puta. Problem je da je dozvoljena fleksibilnost u regulacijama E, ali ona nije obvezna za e, države članice. E, svaka država članica odlučuje o fleksibilnosti. Neke države članice, bilo iz neznanja, bilo iz nemara, mm, mm. Oni su odlučili da ne primjenjuju fleksibilnost jer to zahtjeva više stručnosti i od inspektora i od proizvođača. Imamo i Grčku i Grčku, Grčku i Bugarsku s kojima smo u kontaktu. Dakle, mi smo u kontaktu s proizvođačima iz raznih zemalja kako možemo bolje organizirati stvari. E, trebamo vremena. E, naša, naša mreža koja je radila na ovom vodiču, e, taj na, na njemu su radili tehničari koji su vični da rade sa malim proizvođačima oni su odredili e, te e, dobre prakse. Imamo specijalizirane tehnologe koji su razgovarali sa motiviranim e, proizvođačima oni su objašnjavali kako koristiti ovaj, ovu fleksibilnost. Ovaj naš vodič objašnjava kako se mogu e, primjenjivati propisi u malim e, proizvodnim jedinicama, na malim dobrima. Mi smo za sada mala organizacijama. Potpora koju trebamo e, i potpora koju smo trebali za izradu ovog vodiča, to je financijska potpora. Dakle, trebaju nam sredstva za naš rad. Što se tiče označavanja, naš je zahtjev jednostavan. Vrlo jednostavan. Ima jedan članak koji e, e, e, kaže da male farme koje proizvode na tradicionalan način mogu imati izuzeće u označavanju i tom mi trebamo prodavati lokalno i s najmanjim brojem e, posrednika. E, izuzeće mora biti e, ograničeno na lokalnu prodaju. Ja mogu proizvesti moje sireve u, u Alpama, francuskim Alpama, eh, imamo tamo imamo potrošača u, u klijenata u Parizu koji eh, međutim ja bi morao ići preko eh, prodaje na veliko da idemo u Pariz. Evo, to je naš zahtjev, da prodajemo lokalno. Problem fleksibilnosti je vrlo važan. Prvi zahtjev, čak i ako ostanemo u okviru gdje komisija e, ne može nametnuti e, fleksibilnost, trebamo u najmanju ruku stvarati, stvoriti jednu skupinu e, u kojoj će se razmjenjivati iskustva proizvođača i inspektora e, gdje bi se razmjenjivala iskustva o primjeni e, regulative na terenu i e, objasniti kako se koji puta fleksibilnost ne primjenjuje. Kako trebamo početi tom razmjenom iskustava inspektora i proizvođača kako bi oni koji e, nemaju još tu fleksibilnost mogu saznati kako se ona može dobro e, primjenjivati. Evo, to je naš zahtjev i želja. Ne idem, neću ići dalje. U zaključku mogu reći da e, mi smo, mi radimo u Europi na našem malom nivou. Imamo različite kulture, nije uvijek nije uvijek bilo lako surađivati. E, imamo, govorimo razne jezike, nismo, e, ne znaju svi od nas engleski. Ali ja bih htio zahvaliti svima i svih zemalja koje su s nama surađivali na izradi ovog vodiča i zahvaliti im na ovom zajedničkom uspjehu. Felicidades. Felicidades. Odlično ste sve to napravili. Čestitam još jednom. Čestitam u ime odbora, svih članova odbora. Vama kao predsjedniku Europske mreže i svim drugim članovima mreže. Vi svi radite u pojedinačno u vašim regijama. Vrlo ste aktivni. Mi smo zaključili današnji dnevni red. I sada pred nama samo kušanje sireva na trećem katu e, zgrade e, Antal u restoranu u 18 sati. Malo smo prerano završili. Dakle, na trećem katu, 18 sati, zgrade Jan. Organiziramo degustaciju, kušanje sireva, a sutra u 9 ujutro nastavljamo sa našim uobičajenim dnevnim redom. Hvala.